Još jedan put je dobar dan. Jučer i danas održavamo sastanke odbora LIBE. Danas smo malo ranije e, započeli u poslijepodnevnim satima jer je s nama e, povjerenica Ilva Johansson za unutarnje poslove. Ona će e, razgovarati s nama o budućnosti unutarnje sigurnosti Europske unije i strategiji unutarnje sigurnosti Europske unije. Povjerenica Johansson i u prethodnom mandatu bavila se pitanjima sigurnosti, a sada naravno na svom novom mjestu povjerenice time će se još više baviti. Dakle, u zaključcima vijeća iz lipnja 2015. godine odlučeno je da će Europska unija imati strategiju unutarnje sigurnosti. To je strategija koja pokriva višegodišnje razdoblje. I upravo zato je jako važno razgovarati o ovim pitanjima. Trenutačna strategija EU-a za unutarnju sigurnost ima nekoliko dokumenata o politikama koje treba uzeti u razmatranje. Tu su zaključci vijeća iz 2014. komunikacija komisije o sprečavanju terorizma, širenje terorističkih sadržaja online. A imamo također i zajednički dokument predsjedništva koji je objavljen tijekom rumunjskog predsjedanja koje se bavi strategijom unutarnje sigurnosti koja je sastavljen u srpnju 2019. godine. Mi ćemo danas imati razmjenu gledišta sa povjerenicom Johansson o tim pitanjima. Razgovarat ćemo o najnovijem razvoju i razgovarat ćemo o budućnosti. Naravno, pred, e, imat ćemo e, vremena i za raspravu, a predvidjeli smo sat vremena za ovaj susret. Tako da vas molim da razumno pristupite vremenu. Evo najprije dam riječ e, na 10 minuta povjerenici Johansson, a nakon toga ćemo dati riječ koordinatorima te onim članovima koji se žele uključiti u raspravu. Da biste to učinili, podignite ili svoju karticu ili ruku da bi vas mogao upisati na popis. Povjerenice Johansson, izvolite. E, hvala lijepo. Hvala lijepo, e, predsjedniče. Jako mi je drago što sam ponovno ovdje s vama. Razgovarat ćemo danas o unutarnjoj sigurnosti. E, za mene su unutarnja sigurnost i sloboda dva blisko povezana pojma. Također je to su to pojmovi koji su jako važni e, za koheziju i za e, slobodu djelovanja građana. E, djeca bi trebala biti zaštićena, žene bi trebale imati pravo djelovati isto kao i muškarcu, djeca, kao i muškarci, a djeca bi trebala biti zaštićena od nasilja i, i bilo kakvog zloporabe. Dakle, postoji jako puno različitih aspekata kada govorimo o unutarnjoj sigurnosti. Svaka država članica ovisi o unutarnjoj sigurnosti neke druge države članice. Zato moramo raditi zajedno. Iako je bilo puno pozitivnih koraka, naime povjerenje raste među državama članicama, no unatoč tome još je puno posla pred nama. Mi smo pokazali da imamo kapacitete da se uhvatimo u koštac sa izazovima za našu unutarnju sigurnost, ali e, kriminal se također e, razvija. Oni razvijaju novi poslovni model i razvijaju no, i koriste nove tehnologije. E, prije nego što nešto kažemo o našem novom prijedlogu, naglašavam da moramo provesti one odluke koje smo već donijeli. U tom smislu želim naglasiti nužnost da se primjenjuju svi propisi, novi propisi o interoperabilnosti. Mi smo se sa državama članicama savjetovali, pitali smo ih kako se, pripremaju za primjenu interoperabilnosti i doista ima još razloga za zabrinutost. 16 država članica još uvijek nema plan za provedbu, 11 država članica još uvijek nije provelo evaluaciju nacionalnog zakonodavstva što je bilo nužno, 12 država članica nije provelo procjenu potrebnih resursa i 17 država članica nema još uvijek detaljno razrađen plan. Evo, to je jedna od poruka koju sam ja iznijela na neformalnom sastanku ministara prošli tjedan. Svi ministri ovim pitanjima moraju dati prioritet jer svi mi ovisimo jedni o drugima i ne možemo nastaviti dalje prije nego što posljednja država članica ne obavi svoju domaću zadaću, odnosno sve provede što mora provesti. I e, doista je to od ključne važnosti kako bismo mogli nastaviti dalje. E, zatim imamo E, e, prijedloge o širenju terorističkog sadržaja online i imamo prijedloge e, za e-dokaze. Imate već izvjestitelje vi u parlamentu za ove teme, tako da smo spremni na političkoj razini krenuti naprijed. I veselim se budućem kompromisu s vama i s vijećem kada je riječ o prekograničnim mjerama za borbu protiv terorističkog sadržaja online. Također, zakonodavstvo o e-dokazu je ključno. 85% svih e, kaznenih istraga uključuju e-dokaze. A sad bih nešto željela reći o novom prijedlogu, odnosno o novoj inicijativi koja se planira. No prije nego što se opustim u detalje, želim reći sljedeće. Kada se priprema novo zakonodavstvo, ja sam spremna usvojiti pristup koji se temelji na dokazima. Ja sam spremna E, upustiti se i u procjenu e, učinka e, i u savjetovanja budući da prijedlozi moraju biti dobro pripremljeni. Imamo tri prioritetna područja teroristi i dakle radikalizacija, zatim organizirani kriminal. Evo dakle organizirani kriminal i digitalno doba. Kada je riječ o terorizmu i radikalizaciji, mi smo tu već jako puno učinili, ali treba učiniti još. Sada možemo vidjeti da gotovo svi nedavni teroristički napadi e, da su ih takozvani domaći teroristi e, počinili i to je činjenica koju treba uzeti u obzir. Dakle, te e, napade karakterizira, karakteriziraju jeftine tehnologije ili jeftino oružje i na lokalnim i na policijskim snagama je da otkriju i da se uhvate u koštac s ovim problemom. E, zatim smo primijetili i korištenje kemikalija, dronova te infrastrukture, 5G infrastrukture. Dakle, teroristi sve više i više to koriste. džihadizam, odnosno džihadistički terorizam i dalje ostaje prijetnja za Europsku uniju, ali post, ali suočavamo se sa sve većom prijetnjom krajnje desnih ekstremista. Prema Europolu 2018. godine preko tisuću osoba je uhićeno zbog kaznenih djela vezanih za terorizam. Dakle, potrebno je poboljšati policijsku suradnju te razmjenu podataka i informacija. Potrebna nam je također stroža kontrola na granicama i također moramo raditi na vraćanju terorističkih boraca i naravno moramo raditi na sprječavanju radikalizacija. mreža za osvješćivanje radikalizacije u Europskoj uniji uključuje čitav niz stručnjaka i praktičara i pomaže političarima da donesu informirane odluke. E, rad u toj mreži treba intenzivirati. Nastavit ću dijalog i s privatnim sektorom. E, Evropski internetski forum e, pokazao se kao vrlo važan instrument za osnaživanje naših napora u borbi protiv terorističkog sadržaja online. I potrebni su nam također novi prijedlozi kada je riječ o kritičnoj infrastrukturi. Danas je zakonodavstvo ograničeno samo na energetiku i na transport. Pripremamo i prijedloge koji bi uključili recimo i financiranje zdravlje i vodu u tim prijedlozima također. Kada je riječ pak o organiziranom kriminalu, e, moramo se snažnije boriti protiv organiziranog kriminala. Prema Europolu više od 5000 organiziranih kriminalnih mreža, odnosno skupina pod, pod istragom je i to je otprilike povećanje od 50% u odnosu na 2013. godinu moramo poboljšati policijsku suradnju te razmjenu informacija i to je također jako važno i za borbu protiv terorizma. Moramo modernizirati policijsku suradnju, odnosno okvir za policijsku suradnju. Potrebno je imati i jedinstveni europski zakonodavni okvir koji je raspršen po više tekstova i više propisa. To se mora modernizirati i omogućiti državama članicama da tjesnije surađuju moramo i ažurirati mandat Europola Europol bi trebao biti u mogućnosti izravno razmjenjivati podatke sa privatnim partnerima kao što su banke, kada je riječ o financijskom kriminalu sa internetskim kompanijama, kada je riječ o terorističkim sadržajima ili pornografskim sadržajima, radi se o sadržajima dječje pornografije. Također, važne su, moramo raditi i ažurirati takozvane prum odluke koje omogućavaju državama članicama da automatski pretražuju otiske prste, to jest otiske prsti podaci u nacionalnim bazama podataka u nacionalnim bazama podataka. Dakle, to nije sve ažurirano i to se mora modernizirati jer će nam omogućiti razmjenu podataka. Također, trebali bismo e, e, razmisliti o novim e, kategorijama podataka koje bismo mogli uključiti u interoperabilnost. Profit koji generira kriminal i organizirane kriminalne skupine je enorman i moramo učiniti puno više kako bismo poboljšali zapljenu i zamrzavanje imovine. Samo 1% danas samo 1% profita koji se generira i koji nastaje je zapljenjen. Dakle, to je područje gdje su nam također potrebni novi prijedlozi. E, dakle, moramo također stati na put drogama. Droge nisu samo prijetnja obiteljima, već i predstavljaju e, ono što e, zapravo predstavljaju gorivo za, za, za organizirani e, kriminal. Također možemo primijetiti da se sve više droge proizvodi u Europi, tako da ćemo imati i novi plan Europske unije za droge. Također ću predstaviti novi akcijski plan za trgovinu vatrenim oružjem. Dakle, E, to oružje, vatreno oružje omogućava e, počinjenje terorističkih e, napada. 35 milijuna vatrenog oružja, komada vatrenog oružja u vlasništvu je osoba, privatnih osoba u Europskoj uniji prema nedavnim podacima i s time se treba boriti. Također e, treba zaustaviti e, kulturu e, nekažnjivosti onih osoba koje su uključene u krijumčarenje ljudima i djecom. što se tiče digitalnog doba, trebamo smanjiti jaz koji postoji između tehnoloških i digitalnih mogućnosti kriminalaca i policija. Enkripcija, umjetna inteligencija, sve su to novi izazovi ali i nove mogućnosti. Danas eh, policijske snage eh, gube bitku eh, kad je riječ o zaštiti iskorištavanja djece online. Ozbiljni kriminal cvijeta. Naša policija mora biti u mogućnosti učinkovito koristiti e, tehnologiju i tu je jako važna suradnja s privatnim sektorom. E, kriminalci koji seksualno iskorištavaju djecu i koji takve sadržaje stavljaju na internet, na neki način su postali nekažnjivi. Oni dijele taj sadržaj na onim dijelovima mreže gdje je rizik otkrivanja veoma nizak. Kada je riječ o Istri, istrazi, o istragama. Europski centar za, za kibernetički kriminal Došao je do zaključka da se zahvaljujući enkripciji skriva, skrivaju sadržaj iskorištavanja djece. Dakle, borba protiv ovakvih fenomena jako je važna u ovim novim inicijativama. I zaključno, jako puno toga smo postigli, ali Mislim da evropski građani, građani država članica, vi kao zastupnici u Europskom parlamentu očekujete od nas da učinimo još više kako bismo zaštitili svoje građane, žene, djecu i kako bismo dobili povjerenje i građana i društava i država članica. Ja sam uvjerena da ako budemo zajedno radili, aktivno, radili, ne samo sa državama članicama, već i sa svim dionicima koji se bave unutarnjom sigurnošću, imamo mogućnost napraviti ozbiljne korake naprijed. Veselim se vašim odgovorima i veselim se komentarima koje ćete izniti vezano za prijedloge o kojima razmišljam. Hvala lijepo i hvala lijepo na ovom prijedlogu. Evo krećemo sa koordinatorima kao i obično. Dignite ruku kako bismo vas e, primijetili i zabilježili na popisu. Gospođa Mecola od Puča, Hvala lijepo povjerenice što ste se vratili u naš odbor i e, što e, ste konstruktivno angažirani u području uh, koje nas zanima. Kada govorimo o, schengenskom prostoru i činjenici da nemamo granice, to je nešto uh, čime se hvalimo i što nam je pomoglo u mnogim oblicima europske suradnje. Ali isto tako čini se da nismo svjesni da postoje ozbiljne uh, ozbiljne prijetnje e, e, koje su e, posljedica upravo činjenice da nemamo granice zato što kriminalističke grupe također profitiraju od toga. Dakle, jako je važno da imamo sigurne vanjske granice. To je preduvjet da bi Schengen dobro funkcionirao. Kako bismo mi u Europskoj uniji mogli poboljšati mjere na vanjskim granicama, a mjere u svrhu zaštite unutarnje sigurnosti. A, također, moramo se boriti protiv terorizma na primjeren i proporcionalan način. Možete li nam reći kako vi vidite mogućnost poboljšanja informacija i protoka podataka između država članica u ovom području i govorili ste također o zakonodavstvu o vatrenom oružju. E, to je bio proces e, kojim smo se bavili u prethodnom mandatu. On je bio bolan i dugačak i ja vas molim sada, apeliram na to da i države i e, države članice e, i pojedinci i, svi ostali dionici budu uključeni e, u savjetovanje o zakonodavstvu o vatrenom oružju budući da to ima jako veliki učinak na mnoge aktivnosti u državama članicama koje zapravo po svoj, u svojoj biti nisu kaznene, kaznene aktivnosti ili kazneno djelovanje. Hvala lijepo. Evo ovdje smo sada imali nekoliko pitanja i jasno je da svi žele reći ono što misle o različitim temama. Ali molim vas, budite svjesni da se više od 20 ljudi javilo za riječ. Pa vas molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno i pokušajte biti koncizni. Dakle, koordinatori dvije minute, ostali članovi minutu imaju na raspolaganju, jer imamo samo sat vremena sve ukupno. Gospođa Sibil, izvolite. Hvala. Hvala na izlaganju i na ovom dijalogu. Jutros smo imali raspravu o povećanim količinama droga koje u velikim kontejnerima pristižu na područje EU-a. Zato se slažem da je nadzor nad vanjskim granicama prioritetan. No, treba ojačati Frontex, odnosno graničnu stražu, ali nam provedba u tom smislu kaska jer države članice ne čine što bi trebale. Tako da što to znači u praksi? Što se tiče brojki o interoperabilnosti i podataka o tome kako velik broj zemalja pokušava raditi na ovome u praksi pokazuje da na razini država članica nedostaje aktivnosti. Ja se pitam trebaju li nam dodatne mjere ili bismo svi zajedno veći naglasak trebali staviti na provedbu onih mjera o kojima smo već donijeli odluke. Ili mi to imamo neke simbolične odluke koje ne treba u stvari provoditi. Kriminal se danas vrlo brzo mijenja i prilagođava novim prilikama i mogućnostima. Je li možda naša policija u mogućnosti prilagođavati se također i imati stručnjake za različita područja djelovanja. Na tome bi nadležna tijela na nacionalnoj razini trebala raditi. Trebali bi imenovati stručnjake za različite teme te osmišljavati timove stručnjaka za suzbijanje određenih vrsta kriminaliteta. Ja sam se šalila, ali možda je to ipak dobra ideja da se osmisli nekakav Erasmus program kako bi i pripadnici snaga za provedbu zakona također mogli razmjenjivati svoje iskustva i educirati se međusobno. Mislim da suradnju svih vrsta možemo poboljšati i da bismo mogli imati više zajedničkih istražnih timova kako bismo suradnju ojačali. Drago mi je čuti da ste govorili o tome da treba riješiti problem ekstremizma. Mi u Njemačkoj imamo velike probleme s time i to je ono što ugrožava demokraciju. Kada je riječ o vanjskom terorizmu, svi govore da da to je neprihvatljivo, to se treba suzbijati. Ali određene vrste ekstremizma danas ugrožavaju naša demokratska društva jer se prijeti pojedincima i članovima njihove obitelji, a ne postoji dovoljno hrabrosti i zbog toga se ljudi odlučuju odustajati od političkih pozicija ili sudjelovanja u nacionalnim ili lokalnim izborima. Ne bi trebalo dozvoliti ekstremistima da ljudima prijete. I posljednji na popisu kibernetički kriminalitet i online kriminal. Mislim da je prilično tužno da se uvijek uh, u tom kontekstu bavimo dječjom pornografijom. Ona jest problem to stoji, ali isto tako je važno raditi na problematici enkripcije. Treba se zapitati što to radimo. Na internetu ima sve više kriminala, pa i online dječje pornografije prikazuju se fotografije, možda čak i live video snimke, ali djecu se zlostavlja u stvarnom životu također i trebamo tu nešto poboljšati, ne samo na kibernetičkoj online razini, već i u stvarnom životu. Hvala. Mi smo ujutro morali tražiti prevoditelje da ostanu s nama duže. A čini se da ćemo to sada morati učiniti i u poslijepodnevnom dijelu. Ili ćemo nastaviti na engleskom jeziku. U svakom slučaju, bilo bi dobro da se koordinatori drže vremenskog ograničenja. Dvije minute za koordinatore, minuta za ostale članove. Molim vas, samo ćemo tako moći uspjeti jer već i u ovom trenutku znamo da ćemo vremenski rok premašiti. A ja bih tu želio pomoći. Eto, a sada gospođa velde. Hvala. Ubrzat ću povjerenici želim toplu dobrodošlicu. Kao prvo, rekli ste da će od sada nadalje komisija imati politike koje se temelje isključivo na dokazima. Ja to pozdravljam i za razliku od prošlih praksi trebali bismo imati samo zakonodavstvo iz komisije koje uzima u obzir ICJ, e a i EDPS i rad FRA, Agencije za temeljna prava. Isto tako treba razmišljati o provedbi. Jako smo dobri u donošenju novog zakonodavstva, a opet provedba u praksi predstavlja probleme. Možda bi predsjednik Liba mogao službeno nešto zatražiti, baš kao što je slučaj sa unutarnjim tržištem možemo imati i neku tablicu rezultata u smislu provedbe u našem djelokrugu rada. Od 2009. države članice imaju obvezu strojnih čitača e, otisaka prstiju i putovnica. Ta obveza postoji već 11 godina, samo 14 država članica to zaista provodi u praksi. I što je tu komisija učinila? jako rijetko čujemo od komisije nešto o zaštiti prava građana. Isto tako kada je riječ o zaštiti podataka. Može li nam komisija reći što se čini protiv Grčke, Španjolske, Njemačke i Slovenije protiv kojih su pokrenuti postupci jer ne provode odredbe direktive o zaštiti eh, eh, osobnih podataka imaju zastarile sustave još od prije doba iPhona. Govorili ste ovdje danas o radikalizaciji i o ekstremnom desničarskom nasilju kao i nasilju prema ženama. Ako svake godine imamo više od 2000 i pol žena koje su pretučene na smrt, onda to ne predstavlja samo problem prema ženama, nego javnoj sigurnosti i to mora biti visoko na popisu prioriteta. Na posljedku Europol. Samo mi dajte još 10 sekundi da dovršim, molim vas. Dakle, pozdravljam prijedlog da se ažurira mandat, ali ne samo vezano uz dijeljenje informacija s privatnim sektorom, već i na operativnoj razini. U državama članicama imamo katkada policijske snage koje su korumpirane, sudjeluju u organiziranom kriminalu i neće zato e, kontaktirati Europol. Mi od komisije očekujemo proračunski prijedlog koji odgovara zadacima koje želimo riješiti putem Europola. Hvala. Hvala vama. Mislim da ovaj izazov e, govorenja u trajanju do dvije minute zaista jest velik izazov. Povjerenici zahvaljujem na izlaganju i pozdravljam ovaj novi pristup zakonodavstvu sa obveznom prethodnom procjenom učinka. Jednako tako očekujemo od procjena učinaka da se bave nužnošću novog zakonodavnog akta i pregledom već raspoloživih zakonodavnih akata u važećem instrumentariju. Isto tako treba pregledati sukladno sa drugim standardima, recimo standardima vezanim u zaštitu osobnih podataka. Tu su stvari vrlo jasne kada je riječ o razmjeni podataka. I očekujem da se također i sudsku praksu poštuje očekujemo dakle oslanjanje na one alate koji sada nisu dovoljno u uporabi, recimo Istanbulska konvencija. Brojne države članice nisu taj instrument još ratificirale, pa se pitam što to komisija može učiniti kako bi se takav nedostatak ispravio. Imamo još uvijek i nedostatak međusobnog povjerenja postoje neki nedostaci u vladavini prava i to utječe na međusobno povjerenje, a sve to treba osnažiti. Na koji način? Između ostalog i radom na proceduralnim pravilima i na određenim okolnostima. O tome treba razmisliti je li i to možda mogućnost prema budućnosti. Imamo i novu agendu za droge. Nadam se da ćete uzeti u obzir različite pristupe koji postoje u politikama koje se tiču droga. Postoje razlike po državama članicama i možda ćemo kroz reguliranje ostvariti određene uspjehe i učiniti taj sektor manje profitabilnim. I zatim na posljedku agencije. Ako želite da E, policija i ostali jače surađuju i da nemamo samo nove zakonodavne akte, onda moramo ojačati učinkovitost agencija poput Eurojusta i Europola koje se oslanjaju na strukturne fondove. Moraju znati koja sredstva imaju na raspolaganju i financijska i ljudske resurse na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi zaista djelotvorno mogle funkcionirati i to na predvidljiv način, održivo i u budućnosti. Hvala. Zastupnica Retardino, hvala lijepa. Hvala predsjedniče povjerenica je govorila o terorizmu, suzbijanju organiziranog kriminala i ostalim prioritetima. Ali ja bih vašu pozornost skrenula na prekogranični organizirani kriminal te krijumčarenje migrantima i ljudima, prisilnu prostituciju i terorizam. Neki rezultati u proteklom su razdoblju ostvareni, ali još uvijek nismo dovoljno učinkoviti u suzbijanju prekograničnog kriminaliteta. Treba nam bolja policijska i pravosudna suradnja koja u obzir uzima regionalne razlike i nacionalne specifičnosti. Trebamo učinkovitije razmjenjivati informacije država članica. Svakodnevno svjedočimo tomu da bez obzira na strateške planove na razini EU-a ipak ostajemo ranjivima i osjetljivima na različite napade. Usto postoji vrlo visoka razino inovativnosti kriminalaca, pa se policija mora prilagođavati novom svijetu i novoj tehnologiji. Tu treba provesti dodatna istraživanja. Kako su na razini vijeća rasprave već pokazale, kriminalitet se odvija zbog toga što zato postoje prilike i potražnja. To je nešto što se katkada nudi na pladnju i putem podrške određenim politikama. Trebamo promijeniti i svoje susjedske politike, posebno u odnosu na Afriku. Trebamo suzbijati i radikalni ekstremizam na području Europe. Poštovana povjerenice, što se tiče svih navedenih tema, mene zanima imate li jasan i ozbiljan program za rješavanje istih a ne da stalno imamo neke strateške planove. Hvala. Gospodin Pokačini, ECR, ne? Onda, zastupnica kako? Varam li se ili ne? Samo trenutak. Hoćete li vi u ime ECR-a ili vi? Dobro. Zastupnica Kanko. Um, Hvala na tome što ste istaknuli ove prioritete. Drago mi je što će Europol moći dobiti više informacija. Jako je važno suzbijati kriminalitet na taj način. Imam pitanje o novom mandatu Frontexa. Nakon velikih najava i javnih kampanja vezanih uz to sve, već dva mjeseca, vrijeme je da ta agencija krene ostvarivati rezultate. Jer kad nas građani pitaju što čini, moramo im moći odgovoriti. To u ovom trenutku nije jasno. Novi mandat Frontexa trebao bi ojačati nadzor i kontrolu granica. To su ciljevi koje svi svesrdno podržavamo. Jedan od aspekata je i podržavanje reintegriranja povratnika u države koje su van EU-a. To je važno i za naše građane i e, živote tih ljudi koje se mora zaštititi. A učinkovita reintegracija ključan je dio aktivnosti EU-a na ovom području, posebno kada treba ojačati povjerenje građana. Dakle, kakve ambicije vi imate u komisiji u narednih nekoliko mjeseci? Kako ćete povećati broj uspješnih povrata i reintegracije u treće zemlje i na koji način planirate ostvariti napredak, posebno kada je riječ o ženama i djevojkama u ovakvoj situaciji, a mogle bi uživati u plodovima dobre politike vraćanja? Gospođa Daly, GUE, hvala predsjedniče. Imam konkretna pitanja o trima područjima. Prvo, SIS i neautorizirano kopiranje baza podataka Ujedinjene kraljevine što nije sukladno odredbama o pristupu tim podacima nešengenske zemlje. To smo imali nekoliko puta u proteklih nekoliko godina i ja se pitam zašto dolazi do kašnjenja, zašto ne pokrećemo postupke protiv Ujedinjene kraljevine, zašto se to ne rješava, zašto mehanizam monitoringa e, nije iskorišten nakon što smo naišli na nepravilnosti i što će se dogoditi sa ne zakonito kopiranim bazama podataka i tko će zaštititi osobe čiji se osobni podaci tako nezakonito koriste. Još me zanima i to zašto smo sa Ujedinjenom kraljevinom potpisali sporazum o pristupu primskim odlukama kada se radi o državi koja neće više biti država članica EU-a, a uz to su već nezakonito koristili sustav SIS. Uz to postoje neke druge države članice koje su također izdvojene kao problematične u tome kako se ponašaju prema podacima u SIS-u. To je prvo što me zanima. Druga stvar koja me zanima je zakonito presretanje, e, posebno kada je riječ o podacima koji kolaju u mreži 5G. Postoje specifikacije koje se odnose na standard 5G i protokol koji se odnosi na to, a predstavlja problem pri zakonitom presretanju podataka. Mi smo već ovdje raspravljali o tome kako to riješiti, ali mene zanima što u tehničkom smislu možemo učiniti i kako riješiti pitanje tehničkih specifikacija da pritom ne utječemo negativno na sigurnost mreže 5G. Tu treba uključiti i pružatelje mrežnih usluga. A sada nešto o ekstremizmu i terorizmu. Zar se ne biste složili sa mnom da je najbolji način za osiguravanje sigurnosti Europe to da se prestanemo miješati u suverene teritorije ostatka svijeta zbog čega stvaramo nasilne ekstremiste? Hvala. Hvala, povjerenice, ako se slažete. Dovršit ćemo s popisom svih članova. Jednu minutu svakome dajemo na taj način nećemo prekršiti previše vremenska ograničenja. Dobro? Gospodin San Halesos, molim vas jedna minuta i gotovo. Hvala predsjedniče, hvala povjerenice. Prošlog tjedna je potpredsjednik Venezuele došao na teritorij EU-a uz sankcije e UN-a. Gospođa je sletjela u Madrid u privatnom avionu. Tamo su je pozdravili i dočekali visoki dužnosnici španjolske vlade. Nakon toga smo čuli razno razne verzije problematike. Od visokog predstavnika smo čuli da države članice predstavljaju mjesto na kojemu će se implementirati bilo kakve sankcije. Mene zanima, jeste li vi svjesni nezakonitog uloska i kršenja sankcija potpredsjednice Venezuele? I jeste li spremni na to da se zatraže nužne informacije od španjolske vlade kako bi se cijelu stvar razjasnilo? Jer to utječe na cjelokupni sustav sankcija u okviru vanjske politike EU-a. Hvala vam lijepa. Hvala i povjerenici na uvodu. U jesen ste pred odborom spomenuli važnost provedbe onoga što je već dogovoreno, a ujedno uz nadogradnju na uzajemno povjerenje kako bismo se suočili sa zajedničkim prijetnjama vanjskoj sigurnosti, uključujući organizirani kriminal i terorizam. To ste isto spomenuli i danas. Kad je riječ o budućnosti strategije za unutarnju sigurnost, jeste li već identificirali neke nove mjere? U naročito bitnim područjima za borbu protiv e, nasilnog e, organiziranog kriminala. Primjera radi kako se baviti trgovanjem drogom, to je ključni izvor prihoda za te grupacije među ostalima. I nadalje, upitala bih još jednu stvar. Izuzetno mi je bitno pitanje nezakonitog trgovanja. Spomenuli ste u uvodu jednu stvar. Čuli smo i ranije danas da će se koordinator za suzbijanje trgovanja uh, ukinuti kao položaj. Zbog čega je tome tako, budući da dolazi do znatnog porasta trgovanja? a riječ je o problemu koji se tiče izlostavljanja djece. Hvala lijepa. E, najavljenog govornika ne vidim, pa ćemo preći na iduću zastupnicu. Izvolite. Hvala vam lijepo. Gospođo povjerenica, u posljednjoj komunikaciji iz listopada prošle godine Govorili ste o radionicama, odnosno o mjestima gdje se nalaze djeca koja se vraćaju s područja gdje je ISIS prije bio aktivan. Zanima me, biste li nam mogli dati nešto više informacija na temu aktivnosti koje se odvijaju? Dakle, kakve se radionice odvijaju Jeste li izvukli kakve zaključke iz tog djelovanja? Također željela bih znati nešto i o promjenama terorističkih profila. Govorimo o domaćem terorizmu, o govoru mržnje kojem su ti ljudi bili izloženi. Imali studije na temelju kojih bismo mogli bolje uvidjeti čemu su ti ljudi bili izloženi o kakvim se detaljima radi. Hvala lijepa. Povjerenice Johansson, sadašnja strategija za unutarnju sigurnost za razdoblje 2015. do 2020. koja se trenutno provodi, e, spominje i nasilnu radikalizaciju, no ne koriste se konkretni termini. Kada govorite o problemima u vezi s terorizmom, čujemo i neke općenitije teror, termine kao što recimo radikalizacije i tome slično ili e, domaći teroristi radikalizirani u svojim zemljama. E, u prošlosti se spominjali i džihadističke teroriste. Istovremeno 75% ljudi koji su ubijeni u terorističkim napadima u Uniji u proteklih 8 godina zapravo su ubijeni od strane militantnih islamista. Antiteroristička koordinacija također navodi da je najveća prijetnja na internoj razini u Uniji zapravo salafizam. Dakle, taj jedan salafistički, džihadistički napor. Jeste li spremni djelovati na način kako bi e, taj jedna općenitija terminologija prestala biti uporabi, kako bismo doista rekli da je militantni islamizam u biti ta ključna prijetnja s kojom se suočavamo. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Neću e, komentirati desničarske govore, no spomenula bih nešto drugo. Niz je tu aspekata o kojima smo čuli, osobni integritet, jednakost pred e, zakonom, ženska prava. E, isto tako suočavamo se i sa brutalnom homofobijom, nasiljem protiv žena, sa rasizmom i mržnjom, a sve to, svemu tome svjedočimo u javnom prostoru. Kad je o mjerama koje treba poduzeti riječ, e, tu je i pitanje policijskog djelovanja gdje zapravo imamo sve veće i veće baze podataka koje će sada čujemo biti interoperabilne. Međutim, to postoji jedan veliki jaz i nadam se da ćete vi kao povjerenica nadležna za ova pitanja tako reći popraviti stvari. Predhodni govornici spomenuli su da treba uključiti i sudove, odnosno nadzornika za zaštitu podataka kao i e, FRA. Međutim, e, koji je vaš plan kad je riječ o jačanju ljudskih prava, budući da je to ono ključno što se tiče među ostalim i žena u Europi? E, hvala lijepo, izvolite, imate minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju, hvala povjerenici. Kao što znamo, organizirani kriminal i terorizam prijete sigurnosti europskih građana u današnje vrijeme i moram reći da pružam e, dobrodošlicu, odnosno pozdravljam vaše izlaganje, to je u skladu s onim što ste prošloga tjedna izjavili u Zagrebu, a naročito kad je riječ o ažuriranju mandata Europola. Smatram da je to jedna važna diskusija koju treba imati. Tu je i pitanje poboljšanja naših politika u vezi s terorizmom. Nadam se međutim da je tu riječ samo o prvim inicijativama kojima ćemo svjedočiti sa strane komisije. Treba naime učiniti puno više i u tom kontekstu zanima me biste li nam mogli reći što smatrate o sljedećem. Jeste li spremni poduzeti više inicijativa primjera radi kako bi se uskladila definicija organiziranog kriminala među državama članicama kako bismo to imali rješeno na koherentnoj razini? Također trebamo pronaći način kako zaustaviti treće zemlje u financiranju ekstremizma u Europi. To je naime velika prijetnja našoj demokraciji. Hoćete li u tim područjima poduzimati određene inicijative? Hvala lijepa, gospođo Đanceva. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala povjerenici na informacijama koje je podijelila upravo s nama. Da, doista, potreba nam je novi pristup. Trebamo razmišljati i o statistikama o kriminalu. Potrebni su nam odgovarajući resursi. Iz ovoga što sam do sada vidjela, sumnjam da Europol i Apple mogu e, ostvariti ambiciozne aktivnosti u postojećim okvirima, naročito kad je riječ o Ipolu. Također, još važnije, trebamo se pozabaviti korupcijom kao prioritetnim pitanjem. To naime predstavlja nešto na što nailazimo svakodnevno kao na sve veći i veći rizik. Te s tim taj problem više ne možemo ignorirati. Prošlog tjedna Transparency International objavio je novo izvješće koje vrijedi pročitati. Situacija u mnogim državama članicama pogoršava se, a u nekim zemljama, kao što je moja država članica Bugarska, riječ je o nepodnošljivom stanju u tom kontekstu. Izazovi uvjetovani korupcijom podcjenjuju se već godinama na europskoj razini. Jako je malo europskih instrumenata koji reguliraju to područje. Europska unija e, nema odgovarajuću i sveobuhvatnu antikorupcijsku strategiju i vrijeme je da se to promijeni. Hvala lijepo. Hvala vama, gospođa Keller, izvolite imate riječ. Hvala lijepo, gospođo povjerenice. Željela bih se nadovezati na ono što ste rekli o Europolu. Vi ste naglasili da je nužno osnažiti mandat Europola. Doista, potrebna je veća suradnja između policijskih službi. Nužna je što više. I ja mislim da bismo mi trebali imati europski FBI to bi trebao biti naravno cilj u budućnosti, ali između sadašnjeg trenutka i tog cilja više među etapa. I naravno potrebna je e, snažna suradnja između policijskih službi kad je riječ o prijetnjama koje prelaze granice. Vi ste govorili o digitalizaciji i o digitalnim tehnologijama. Međutim, sve to e, vrijedi e, i za osobe, za napade, za prijetnje, e, za krijumčarenje drogom. Sve to prelazi granice, baš kao i tehnologije. I također ukazujem na rizik koji predstavljaju oni borci povratnici, teroristi povratnici koji mogu biti također velika prijetnja. I recite nam koje su to inicijative koje su potrebne da bismo imali zajedničko snažno policijske snage. Gospodin Brajer za zelene imate minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Htio bih u pozitivnom kontekstu spomenuti e, vaše prijedloge koji se tiču domaćeg terorizma i nezakonite trgovanje vatrenim oružjem. Također želim kao pozitivnu okolnost spomenuti činjenicu da niste najavili prijedlog o zadržavanju podataka. To je dobro jer kao što znamo postoji tu i golemo uplitanje u privatnost svih ljudi, u komunikacije tih ljudi. To imamo sada u zakonodavstvu. Međutim, e, uznamiravaju me određeni prijedlozi u vezi sa zakonodavnim rješenjima na temu praćenja. Ovaj odbor prije nekoliko tjedana zatražio od vas da se usredotočite na provedbu postojećih zakonskih rješenja umjesto na stvaranje uvijek iznova novih prijedloga. Naročito kad je riječ o digitalnim dokazima i o enkripciji. E, kakve točno prijedloge razmatrate? Nisam u cijelosti to razumijem. Kad pogledamo stvari, anonimnost i enkripcija zapravo štite građane od nezakonitog praćenja krađa identiteta, iznude i sličnih e, kaznenih dijela. Dakle, ne treba to tretirati isključivo kao alat za kriminalce i ne treba stvarati paniku i strah na tu temu. Hvala lijepa, gospodine Bušale, imate minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Štovana povjerenice, u prvom obraćanju govorili ste o niskoj stopi povrata migranata 2018. 1,6%. E, to su mjere na stolu, a o kojim je mjerama riječ i postoje li kad je riječ o poboljšavanju tog stanja. Imamo zemlje kao što su Maroko ili Alžir, imamo sporazume o vraćanju. Također, želite li stati na kraj mafijaškom poslovnom modelu u mediteranskom području, onda valja pogledati regionalne platforme. Zanima me o kojim mjerama je riječ. Postoje li takve mjere kojima to možemo poboljšati kako bismo suzbili taj poslovni model zbog kojega ljudi gube života? I na kraju, na temu Brexita. Gibraltar očito predstavlja žarište za pranje novca i mafijaške aktivnosti kad je riječ o svakorosnim oblicima kriminala, financijskim, trgovanju drogom i tome slično. Postoji li dakle strategija komisije kako bi se iznova otvorila debata na tu temu? Hvala lijepa, hvala povjerenici što nam se ovdje pridružila. Mi pokušavamo dovesti do kraja mirovni proces u Baski nasilje ETE i u ovom trenutku usredotočujemo se na promjenu kaznane politike uključujući politiku zatvora, kako bismo eliminirali e, ono što stoji u pozadini uspjeha ETA. Podsjećam na rezoluciju parlamenta od 5.10.2017. na temu zatvorskih sustava gdje smo među ostalim pitanjima osudili određene pojavne oblike u pojedinim državama članicama koje negativno utječu u tom kontekstu zatvorske politike kako bismo osigurali adekvatan pristup pritvoru i drugim pitanjima. Na kraju podsjećam i na rezoluciju ovog parlamenta koja zahtjeva od europskih institucija aktivnu ulogu u rješavanju i potupiranju mirovnog procesa u baskijskom području. Ima li komisija što god na umu što bi pomoglo u ostvarivanju parlamentarnog mandata na ove teme? To bi bilo moje pitanje. Hvala lijepa. Vidim gospodina Kornera iz Rinjua. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala i povjerenici što nam se pridružila ovdje. U ovom odboru bavili smo se ozbiljnim skandalom u vezi sa režimom zadržavanja podataka u Danskoj. Vi ste spomenuli da ste osobno uvjereni kako postoji potreba za, zakonskim rješenjima, zakonima u vezi sa zadržavanjem podataka. To ste spomenuli na posljednjem dijalogu s ovim odborom. Hoće li ovaj skandal o kojemu govorim promijeniti vaš stav i kako ocjenjujete e-dokaze kao i scheme zadržavanja podataka? Budemo li imali dobar prijedlog o e-dokazima, neće nam biti potrebni po mom mišljenju zakoni u vezi sa zadržavanjem podataka. I posljednje pitanje za vas. Planirate li kakvo produljenje PNR-a, e dakle sustava o podacima o putnicima? Ministarstvo unutarnjih poslova e, čvrsto zagovaraju širenje tog sustava i na putnike vlakovima, autobusima. Imate li vi kakve planove u tom pogledu? Hvala lijepo. Izvolite kolega Minuta. Hvala predsjedniče, gospođo povjerenice. Ako kalifat o ISIS-u više ne postoji od pada Rake, situacija na licu mjesta ostaje i dalje jako zabrinjavajuća. Unutarnja sigurnost Europske unije izravno je vezana sa sudbinom džihadista koji su ostali ondje, koji žive u tajnosti u sirijskim zatvorima i iračkim zatvorima. I u tom kontekstu pitanje vraćanja džihadističke, djece je središnje, baš kao i, i, vraćanje njihovih majki koje su veoma radikalizirane. Kako jamčiti sigurnost naših građana s obzirom na povratak nekih građana sa vrlo, to jest osoba sa vrlo opasnim profilom i kako vi vidite ulogu Europske unije kada je riječ o identifikaciji takvih profila unaprijed? Gospođo Brickmont, hvala lijepo predsjedniče. E, dakle, tijekom saslušanja smo čuli nešto što mislite o humanitarnim pitanjima. Mene sada zanima kada je riječ e, o e, sigurnosnim službama, kako će oni sudjelovati u vraćanju i kako će osigurati e, da se džihadistima sudi u našim pravnim državama i kako ćete osigurati da se njihov prag ne izgubi, kakvu vrstu suradnje mislite uspostaviti, to je prvo pitanje, a drugo je pitanje što se tiče migracijske politike, ne smatrate li da bi migracijska politika koja se temelji na solidarnosti, temeljnim pravima, prihvatu i zakonitim putevima u naše zemlje, ne bi li ona mogla zapravo doprinijeti borbi protiv krijumčarenja ljudima i ne bi li ona uspjela osigurati prava ljudi kao što su migranti, a to su ljudi koji su danas itekako žrtve krijumčarenja ljudima i žrtve nesigurnosti kada pokušavaju doći do naše kontinenta i kada pokušavaju preći debelo more da bi došli do ovamo. izvolite. Hvala Povjerenice, imam jedno pitanje u vezi sa provedbom Europskog uhidbenog naloga. Znamo da je ta mjera bila iznimno učinkovita u suzbijanju organiziranog kriminaliteta, međutim, to se sada ne provodi u nizu zemalja i to je iz razloga koji su političkog karaktera i nisu nam razumljivi. Riječ je o situacijama gdje jedna osoba, e, konkretno koja nije bila poslana u Poljsku, a osuđena je, odnosno optužena za zločin iz doba komunizma. E, namjeravate li poboljšati mehanizam uhidbenog evropskog naloga kako bi on uvijek bio učinkovit? A drugo pitanje, e, kad je riječ o planu Unije iz 2015. godine o suzbijanju nezakonitih migracija za razdoblje od 15. do 20. Je li to odigralo svoju ulogu i planirani Planira li komisija pripremiti nacrt dokumenta toj vrste za idućih pet godina? E, na kraju, postavila bih i pitanje na temu islamističkih boraca i njihovog povratka. Postoje li preventivne mjere koje namjeravate usvojiti kako bi se ta pojava kontrolirala i kako bi se ti ljudi zaustavili u povratku? Hvala lijepa. Izvolite. Imate samo jednu minutu, gospođo Kaničin. Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Želim zahvaliti povjerenici što nam se ovdje pridružila. Organizirani kriminalitet sve više ukorijenjen u Europi i sidri se u financijskim i gospodarskim sustavima zemalja. Tu je pranje novca, to su prijevare, primjere radi i moramo se baviti suzbijanjem toga u maksimalnoj mjeri, no u tu svrhu moramo poboljšati mjere kao što su razmjenjivanje i prikupljanje informacije. Moramo biti učinkoviti i općenito govoreći, naročito kad je riječ o suzbijanju pranja novca. E, smatrate li povjerenice da aktualni sustav e, uočavanja sumnjivih transakcija, odnosno da je sustav razmjene informacija u tom pogledu prikladan ili trebamo to poboljšati kako bi policijska i pravosudna tijela imala bolji pristup informacijama, da kako i uz potporu Europola. Drugo pitanje, smatrate li e, da bi moglo doći do stvaranja europske mreže antikorupcijskog tipa kako bismo se bavili problemom prikupljanja podataka u tom sektoru? Povjerenice Johansson. Puno je pitanja postavljeno, puno tema smo se dotakli i znam da nije lako rezimirati u odgovoru sve to čega smo se dotakli, ali ja bih vas zamolio i cijenio bih unaprijed da date sve od sebe i da nam pružite odgovor na način da ostanemo unutar vremenskog okvira. pokušajte to nekako smjestiti u poglavlja. Pokušajte dati sve od sebe eh, da eh, date koncizno odgovor na sva pitanja. Hvala lijepo, hvala na pitanjima i hvala vam na nekim dobrim idejama. Ja ću pokušati dati odgovor na vaše pitanja. Ako nećemo, nečemu ne uspijem, rado ću vam se ponovo eh, obratiti jer ja znam da je ovaj dijalog koji sada imamo da je to nešto što će potrajati. Prije svega, jako je važno da osiguramo naše vanjske e, granice. E, gospođo Mecola, to je dio novog pakta koji pripremamo za migracije i za azil. To će biti veoma važan korak i važan pakt. Ali moram reći da šengensko područje u ovom trenutku nije dovoljno dobro zaštićeno. Ne onoliko koliko bi trebalo biti. E, mi bismo trebali provoditi sustavne provjere, a to se ne čini. Iz studija jasno proizlazi da je previše ljudi prošlo graničnu kontrolu bez stvarne provjere. Čak e, se brojka kreće do 22%. Dakle, doista se postavlja pitanje provedbe. Doista bismo trebali poštivati ona pravila koja smo već donijeli i na taj način e, bolje zaštititi naše vanjske granice. To je izuzetno važno. Onda smo imali pitanje o poboljšanju razmjene informacija. Govorili ste o interoperabilnosti. Pitanje interoperabilnosti je od ključne važnosti i mi moramo doista pomno pratiti razvoj interoperabilnosti u svakoj državi članici. To komisija mora također voditi računa što se tiče nje same i agencija i sve agencija. Gospođa Sipel i gospođa Intveld, vi ste naglasili važnost provedbe. Ja bih se doista u potpunosti željela složiti s vama bilo bi dobro kada bismo proveli odluke koje su već donesene. To je jako važno. Ja ne vidim nikakve kontradikcije u tome da se donose i nove mjere. Međutim, implementaciju postojećih mjera treba provesti. E, I taj e, ta neka vrsta ocjena u implementaciji je dobra ideja i dodjele ocjene. Trebali bismo također proširiti Erasmus za agencije za provedbu zakona i za policiju. To je jako dobra ideja i rado ću je detaljnije razmotriti. Takvi programi kojima raspolažemo mogli bismo ih iskoristiti i za policijske službe i u okviru tih programa učiti jedni od drugih. Kad je riječ o nasilju nad ženama, Gospođa Intfeld je to spomenula, spomenula zatim i gospođa Jurgen, a i neki drugi. Jako je važno Naime, žene i djeca nisu sigurni kod kuće. To je činjenica. Stoga se puno više mora učiniti. Naravno, to je prije svega odgovornost domaće policije, nacionalne policije. Ali što god mi možemo učiniti na europskoj razini kako bismo im pomogli, mi ćemo to učiniti. Ja sam već e, započela dijalog sa povjerenicom Dali koja je zadužena za e, ravnopravnost za rodnu ravnopravnost i mislim da je e, da je ta suradnja jako dobra za ovo područje, tu nešto zajedno možemo učiniti. Što se tiče Europola i ažurirani mandat, da, potreba nam je ažurirani mandat za Europol, za odluke prim i jako je važno da uredbe o mandatu ne, ne budu zastarjele, one moraju ići dalje. Proračun je jasno ključno pitanje koje su mnogi od vas spomenuli Nama je doista potrebno više sredstava za Europol. Europol ima ogromne zadaće i velike očekivanje imamo od Europola. Stoga se nadam da ću dobiti i potporu parlamenta u nadolazećim pregovorima o VFO. Bilo je riječi i o standardima za zaštitu podataka. Izuzetno je važno da osiguramo zaštitu podataka. To je preduvjet za povjerenje. Preduvjet za povjerenje je snažna zaštita. Moramo osigurati da sve države članice imaju jednaku zaštitu, jednaku razinu zaštite. To je preduvjet da bismo uopće mogli surađivati i razmjenjivati informacije. Što se tiče nove agende za droge, mi smo već razgovarali i smatram da bismo se i dalje trebali fokusirati na svim onim pitanjima koja, koja bi mogla uroditi pozitivnim rezultatima za sve. Prekogranični kriminal, naravno bolja suradnja, potrebna nam je dobra zaštita podataka, sustavi koji mogu biti uključeni u interoperabilnost, to je naravno jako važno kako bismo mogli pomoći svim tim službama i tijelima u njihovoj suradnji. Kad je riječ o istraživanju, ovo je jako važno pitanje. Naime, Europol je pokrenuo takozvani inovacijski laboratorij, Innovation Lab. Mislim da je to jako dobar način da se uči o novim prijetnjama i dobar način da službe za zaštitu zakona i provedbu zakona uče jedne od drugih kad je riječ o hvatnju koštaca novim prijetnjama. Što se tiče novog mandata za Frontex, o tome je bilo riječi u prosincu prošle godine. Rekli ste e, kako bismo trebali ubrzati vraćanje onih osoba koje nemaju pravo, zakonsko pravo ostati u Europskoj uniji, a to će naravno biti ključno i bit će ključni dio novog pakta o migracijama i azilu. Ali moram vam reći da to nije samo mišljenje Frontexa mi smatramo da nam je potrebna bolja suradnja i bolji aranžmani sa trećim zemljama sa ciljem da im pomognemo u borbi protiv krijumčara ljudi, također da im pomognemo u prihvaćanju vlastitih građana kada im se, kada im se zabrani odnosno ne dozvoli ulazak u Europsku uniju. Potrebni su nam također i učinkovite učinkoviti postupci kada je riječ o donošenju odluka o vraćanju i e, te odluke bi se trebale donositi paralelno sa odlukama o azila. E, naravno, Frontex bi bio trebao biti u mogućnosti obavljati ta vraćanja. I e, kada je riječ o šengenskom informacijskom sustavu kojeg zloupotrebljava Velika Britanija, to jest skandal. Veoma opasno je to što se upravo događa. Mislim da ćemo imati i zaključke vijeća o tome i to svakako treba uzeti u obzir i u nedolazećim pregovorima. Iako ćemo sada pregovarati u jednom veoma kratkom razdoblju, dakle moramo razgovoriti što će se događati sa našim odnosima s Velikom Britanijom nakon prosinca. A u tim razgovorima sigurnost će biti jako važan element i ja ću veoma pomno pratiti što se događa po tom pitanju. Naravno, Michel Barnier je na čelu svih pregovora ali ja sam zadužena za unutarnju sigurnost i ja ću supredsjedati pregovore o unutarnjoj sigurnosti. E, to svakako imajte na umu i ja ću to svakako imati na umu kada ti pregovori započnu. Što se tiče krijumčarenja, trenutačni koordinator, odnosno koordinatorica za borbu protiv krijumčarenja Milija Vasiradov obavlja odličan posao i htjeli bismo nastaviti u tom, s tim ritmom. Ali prema onome što sam saznala, prema europskom zakonodavstvu u ovom trenutku nije moguće produljiti njen mandat. Dakle, mi ćemo morati imati novi proces. Meni je jako žao zbog toga jer mislim da je ona sjajno obavila, obavljala svoj posao i bilo bi super kada bi mogla nastaviti raditi na tom mjestu. Ja ću pokušati naći rješenje, ali hrvatsko, spričavam se, europsko zakonodavstvo i propisi to u ovom trenutku ne dopuštaju. Može ona biti ta osoba, ali proces se mora promijeniti. Hoćete reći da nije isključeno da će ta ista osoba koja je obavljala taj posao u prethodnom mandatu bude kandidat i za sljedeći mandat. Da. Dakle, funkcija i dužnost će postojati. Međutim, proces mora biti eksterni i on bi mogla biti jedna od tih osoba koje će biti kandidati, ali ne mogu obećati u ovom trenutku jer trenutačno propisi ne dopuštaju produljenje. Ona je već imala produljenu, njena se funkcija, njena se dužnost već produljila, mandat ju se već produljio i, već, i ne može se po treći puta to organizirati. Dakle, moramo imati vanjski proces. što se pak e, tiče stranih e, boraca terorista koji se vraćaju mnogi su postavili pitanje o tome Jako je važno znati da se radi o nacionalnim odlukama. Nacionalne odluke su ovdje važne. A, države članice su te koji odlučuju primiti ih, provesti istragu i odlučiti kroz koji će proces proći. Ali što se tiče Europske komisije, mi ćemo učiniti sve što možemo da pomognemo državama članicama. Na primjer, možemo im pomoći u prikupljanju dokaza, možemo im pomoći u u pokretanju suđenja, možemo surađivati sa njima, olakšati im njihov posao, ali je nacionalna nadležnost važna kada je riječ o tome što će se dogoditi sa tim pojedincima. Kada je riječ o nasilju i ekstremistima, važno je da poduzmemo mjere koje će uključiti sve vrste terorizma i ekstremizma koje koje, prijete našem društvu. Kao što sam rekla, i dalje je džihadistički terorizam najveća prijetnja. Međutim, krajnja desnica i terorizam krajnje desnice je u porastu. To je prijetnja koja je u porastu i e, ne bismo trebali e, odvajati ova dva problema, trebamo se istovremeno boriti protiv oba fenomena. Također, Postavili ste pitanje kako štititi prava žena. Mnogi su spomenuli da se ne trebamo boriti samo protiv kriminala na internetu. Europska unija ima novu nadležnost. Ima hoću reći države članice države članice imaju inicijativu da djeluju po tom pitanju ono što mi možemo osigurati jest suradnja a na primjer kibernetički kriminalitet je budući da je po svojoj prirodi prekograničan logično je da tu Europska unija osigura suradnju ne bismo li se bolje borili protiv toga gospodin Tobija je spomenuo financiranje trećih zemalja financiranje ekstrem financiranje borbe protiv ekstremizma u trećim zemljama. Mislim da bismo i to trebali uzeti u obzir i treba vidjeti možemo li harmonizirati definicije. Tu treba imati pragmatični pristup. Dakle, kada je potrebno, onda to treba učiniti, no kada je to problematično, mislim da bismo snagu trebali usmjeriti u nekom drugom smjeru. Korupcija. Korupcija i borba protiv korupcije je jako važan dio vladavine prava danas i povjerenici veliki značaj pridaju tome i to je sad između ostaloga i dio europskog semestra. Nove inicijative su svakako potrebne. Kako vratiti više migranata, o tome sam već e, govorila, tu treba puno učiniti po pitanju mnogih aspekata. Što se tiče zadržavanja podataka, kao što znate, direktiva o zadržavanju podataka je poništena. Europski sud, to sud Evropske unije, ju je poništio. Stoga e, moramo razmisliti je li nam uopće potrebna nova direktiva. No, e, sada imamo predmete koji su u tijeku na sudu Evropske unije. Dobili smo i neke izjave nezavisnog odvjetnika, odnosno mišljenje nezavisnog odvjetnika je već objavljeno vezano za ove predmete i sada se očekuje konačna presuda suda. A tek nakon što dobijemo presude vidjet ćemo je li oportuno iznositi nove prijedloge. Što se tiče PNR-a, odnosno evidencije o podacima putnika, vidjet ćemo što će se s time događati. Evaluaciju ćemo provesti u svibnju i nakon evaluacije ćemo vidjeti je li potreban novi prijedlog o PNR-u ili ne. Što se tiče borbe protiv pranja novca, to je jasno jako važno. Rekla sam vam da nam je potreban novi mandat za Europol kad je riječ o razmjeni informacija u ovom pogledu, ali isto tako mogućnost je i da će se povjerenik Reinders pozabaviti ovim pitanjem, pitanjem dakle novih propisa vezanih za borbu protiv pranja novca. Hvala lijepo povjerenice Johansson, zahvaljujemo također i prevoditeljima, osobito prevoditeljima, jer su e, i jutros pokazali veliku velikodušnost, a i sada popodne. Meni je jasno da nije lagan zadatak e, pokriti sva ova pitanja koja su postavljena. Jako je važno održati dijalog sa vama, povjerenice Johansson, Važno je se slušati stajalište, iako možda neke teme kojih smo se dotakli kojih smo se dotakli nisu u samoj srži unutarnje sigurnosti. Ali u svakom slučaju zahvaljujemo vam na ovoj prilici. Opet ćemo se vidjeti, jasno. I veselimo se nastavku ovog strukturiranog dijaloga sa povjerenicom zaduženom za unutarnje poslove i za sigurnost. Hvala još jedanput. Ugodno poslijepodne želim.